So Nastavljamo sada sa radom odbora za regionalni razvoj. Sa zadovoljstvom pozdravljam gospodina Lemetra koji je glavni ravnatelj za regionalnu i gradsku politiku Europske komisije. Prošlo je mnogo mjeseci od kada ste posljednji puta bili na našem sastanku. Na zadovoljstvo nam je što ste danas ovdje. Daću sada riječ gospodinu Lemetru za E, njegovo početno izlaganje. Nakon toga bit će prilike za vaše komentare, pitanja ili moguće e, prijedloge. Naravno, ovisi o tome što će nam gospodin Lemetha sada reći. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice, gospođo Mihajlova, uvaženi zastupnici u Europskom parlamentu prošlo je dosta vremena od kada sam bio ovdje, a u međuvremenu je e, povjerenica Krecu često bila e, kod vas, pa nadam se da ne mislite e, da mi sa svoje strane smo učinili nešto loše, odnosno da nismo dovoljno bili ovdje. Mislim da je sada dobar trenutak da malo sagledamo proteglo razdoblje svi zajedno pa i ovo sadašnje razdoblje e, sve ono na čemu zajednički radimo i što ćemo raditi u narednom razdoblju pa bih e, volio brzo proći i na jedan kronološki način proći kroz te podatke. Mislim da je dobro da ne zaboravimo razdoblje od 2007. do 2013. godine, jer u tom razdoblju mislim da imamo najopipljivije dokaze eh, za to što možemo očekivati od budućnosti. Veoma mi je drago što na kraju tog razdoblja, odnosno da, zaključivanje tog razdoblja eh, za 2007. Mm, do 2013. ide mnogo brže nego u prethodnim situacijama. Kad govorimo o tome koliko se brzo ili sporo neke stvari provode e, nemojmo zaboraviti da je e, tek e, krajem 2015. godine završeno razdoblje za prihvatljive e, troškove za razdoblje od 2007. do 2013. jer imamo pravilo N plus 2. Pogledajmo sada e, trenutačno razdoblje jedan od dva grafikona koje bih vam htio pokazati. Ono što možete vidjeti na ovom jednostavnom grafikonu je usporedba u brzini provedbe u razdoblju od 2007. do 2013. i 2014. do 2020. Nažalost, ne iznenađuje što se brzina provedbe usporava, to je ova niža eh, crvena krivulja. Dakle, ovdje je riječ o provedbi izraženim kroz privremena plaćanja izvršena prema državama članicama. Na kraju prošle godine, a to je kraj pete godine trenutačnog višegodišnjeg financijskog e, e, razdoblja, e, dakle višegodišnjeg financijskog okvira, bili smo na tek nešto više od 20% isplaćenih sredstava. Ako pogledamo razdoblje od 2007. do 2013. a tu to nije bilo jednostavno razdoblje, dakle 2009. 10. 11. tada smo e, imali 5% bolje rezultate. Bili smo iznad 25% provedbe. Dakle, ovo trenutačno razdoblje veoma je sporo i ako pogledate taj jaz, jaz se ne smanjuje. Dakle, ne dostižemo rezultate iz prethodnog višegodišnjeg razdoblja. I mislim da je to dobar razlog da doista dobro razmotrimo što se zapravo događa. E, brzina jest važna, svijet neće čekati Europu kohezijska politika je iznimno važna za trenutačne duboke promjene povezane sa tehnologijom, sa našom ambicijom da naš planet ostane dugoročno održiv. Ne možemo jednostavno reći, a jedna godina više manje to nije važno. E, doista, trenutačno se utrkujemo sa SAD-om, sa Kinom, i moramo se pobrinuti da naša politika odgovara svrsi i da na vrijeme omogućava potporu svim tim transformacijskim procesima za koje svi želimo da se provedu. Jedna od stvari u koje smo duboko uvjereni, a koju temeljimo na ovom grafikonu, jest da se moramo vratiti strožoj financijskoj disciplini. Dakle, ne možemo reći da e, brzinu zamjenjujemo kvalitetom financija. Ne, to nije točno. E, zašto smo ovo razdoblje od 2007. do 2013 uspjeli završiti bolje i uspjeli smo ga završiti u razdoblju M plus 2 do 2015. Tada smo imali nove države članice koje nisu imale iskustva. Sada su sve te države članice veoma dobro upoznate sa zajedničkim upravljanjem, sa provedbom kohezijske politike i zašto bi onda naša pravila za budućnost eh, trebala biti blaža nego što su bila u prošlosti kada su dobro funkcionirala? Dopustite također da istaknem kako smo pokušali odgovoriti na ono što smatramo da je jedan od temeljnih problema kada se prelazi iz jednog razdoblja u drugo, a kako je to do sada izgledalo. Utvrdili smo naime da imamo veoma snažan učinak stani kreni. Dakle, imamo premalu mogućnost pretapanja jednog razdoblja u drugo. Ono što radite u jednom razdoblju morate završiti i onda u sljedećem razdoblju krećete od nule. Ono što smo predložili za budućnost jest da budemo mnogo fleksibilni da omogućimo projektima koji se provode u trenutačnom razdoblju i koji možda neće biti zaključeni do kraja 2023. da se njihova provedba jednostavno prenese u razdoblje od 21. do 27. Mislimo da će to pomoći e, i osigurati konstantniju razinu provedbe što će poduprijeti kohezijska politika u narednim godinama. A kako bismo imali najbolju moguću provedbu u budućnosti i najbolju početnu točku, moramo programe usvajati na vrijeme, a ne kao u ovom sadašnjem razdoblju kada je više od polovice programa, ako govorimo kroz njihovu vrijednost u novcu, usvojeno tek u drugoj godini provedbenog razdoblja. I time sada dolazim do teme priprema za budućnost. Ovo je moj drugi grafikon. Mislim da ćete svi dobiti ovu prezentaciju, ovdje je riječ o odabiru projekata, e, ovdje stvari izgledaju nešto bolje, ali mislim da se doista moramo usredotočiti na provedbu, jer tu se najbolje vidi na koji način doista utječemo na stvari na terenu. Dakle, kada je riječ o pripremama za budućnost, ako mi dopustite nekoliko riječi o trenutačnom zakonodavnom procesu. istinu bih želio izraziti divljenje i zahvalnost vašim suizvjestiteljima kada je prvenstveno riječ o uredbi o zajedničkim odredbama. Gospođa Krela i gospodin Novak, a osobito gospođa Krel koja predstavlja Europski parlament, a istodobno e, se nosi sa bolešću, no unatoč tome omogućila nam je svrsishovite političke trijaloge e, u vremenu koje nam je bilo dano i e, mislim da situacija u kojoj se danas nalazimo nije rezultat nedostatnih političkih trijaloga. Ono kako izgleda današnja situacija po našem mišljenju? Mi smo se svakako nadali da ćemo postići neki sporazum između vijeća i parlamenta o jednom ili drugom dijelu uredbe o zajedničkim odredbama. Mislim da nismo daleko od takvog rezultata kada je riječ o temeljnim dijelovima gdje govorimo o ciljevima politika i o programiranju. To su doista pravila gdje nam je potrebna jasnoća kako bismo mogli krenuti sa razmatranjima i bilateralnim dijalozima između komisije i pojedinih država članica vezano uz buduće programe. Da, nažalost nismo zadovoljni što rezultat koji smo željeli nismo uspjeli ostvariti, no unatoč tome smatramo da je obavljeno mnogo važnoga posla koji se neće izgubiti i na koji ćemo se moći nadovezati e, čim e, dobijemo novi saziv parlamenta. Također smatramo da su dosadašnje rasprave u dovoljnoj mjeri razjasnile ključne elemente. Naravno, neke stvari su i dalje otvorene, neke pojedinosti su i dalje otvorene, ali sada imamo dovoljno jasnu sliku toga koji su osnovni elementi osobito tog programskog dijela uredbe o zajedničkim odredbama. Dakle, evo, nastojimo biti optimistični, reći da je čaša polu puna i smatramo da je to dovoljan temelj za početak rasprava s državama članicama. E, što smo do sada učinili u pogledu priprema? Kao što znate, komisija je predložila da buduća kohezijska politika bude bliskije povezana sa europskim semestrom. Kažem sa europskim semestrom, a ne uz europski semestar jer ono na čemu smo radili u proteklim mjesecima, reći ću vam koji je bio rezultat, jest da se ne dogodi da europski semestar preuzme kohezijsku politiku, već da to budu e, ravnopravni elementi. Eto, zato kažem da bude povezano sa europskim semestrom. U međuvremenu ste mogli vidjeti izvješća o pojedinim zemljama koja smo objavili krajem veljače. Koja je velika novost u tim izvješćima o pojedinim zemljama, a to je naravno e, također povezano sa tim spajanjem kohezijske politike i e, europskog semestra. Prije svega pojačali smo analizu potrebe za ulaganjima u pojedinim državama članicama. Tu je riječ o potrebama za svim ulaganjima, ne samo onim ulaganjima koja bi se u budućnosti mogla činiti kroz kohezijski fond. Ovdje je riječ o privatnim ulaganjima, javnim ulaganjima u svim područjima. Druga novost u izvješćima o pojedinim zemljama jest da osim u onim državama članicama u, kojem, u kojima to ne bi imalo smisla, to je recimo Luksemburg, zemlja iz koje ja dolazim, u drugim zemljama smo uveli odjeljak u kojem analiziramo razlike između pojedinih regija. I napravili smo to čak i u nekim državama članicama koje smo do sada promatrali kao homogena područja jer recimo su se one statistički definirale kao samo jedna regija, to je recimo primjer baltičkih država članica. U svim tim državama članicama smo sada ušli u više pojedinosti kada je riječ o regijama u, na razinu NAC 3 i razmotrili razlike između pojedinih regija koje su katkada veoma značajne i vidjeli smo koje bismo zaključke vezano uz buduće politike mogli izvući iz takve analize. Te dvije novosti po našem mišljenju dovele su do doista čvrste podloge za definiranje investicijskih prioriteta prvenstveno za kohezijsku politiku. I to smo onda izrazili kroz ono što je danas dobro poznato kao prilog D Imamo jedan takav prilog za svaku državu članicu, svaki je dug dvije ili tri stranice, dakle poprilično je sažet. Ovdje poštujemo novu arhitekturu politika. Čini se da ta nova arhitektura ima potporu i parlamenta i vijeća. Imamo pet političkih ciljeva i u svojoj analizi mi smo pratili e, takvu e, arhitekturu. Kao što ova tablica pokazuje, razmišljali smo i o tome što za nas znače e, pravila za tematsku koncentraciju. Kad je riječ o razvijenim državama članicama, pravila za tematsku koncentraciju omogućila bi veću koncentraciju i veću selektivnost kada je riječ o onim političkim ciljevima koje nastojimo ostvariti. Kao što ovdje možete vidjeti, Naše mišljenje, utemeljeno na analizi potreba, je da kada je riječ o državama članicama kao što su Finska, Švedska, Danska, Irska i Luksemburg, a koje koriste razmjerno malo sredstava iz kohezijske politike, to je možda 10 eura po glavi stanovnika na godinu. Dakle, to su doista mali iznosi i možemo vidjeti, moramo razmotriti kako možemo nešto učiniti sa tako malim iznosima. To nas je dovelo do zaključka da bismo najbolje rezultate i najveću dodanu vrijednost utrošenog novca u tim državama članicama mogli ostvariti time da e, sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj uložimo prvenstveno u takozvani pametni rast, dakle u područje inovacija i tehnologije. E, dakle, što ne znači da se novac neće utrošiti i na recimo zaštitu od klimatskih promjena, jer mi danas možda još nemamo tehnologiju koja nam može omogućiti velike rezultate u tom području. Nizozemsku vidite ovdje u zasebnoj kategoriji i predlažemo da se ovdje doda i cilj teritorijalne politike s obzirom na visoku razinu urbanizacije u Nizozemskoj i s obzirom na to na koji način je Nizozemska pristupila ovom razdoblju. Zatim kada je riječ o Austriji i Njemačkoj, jedan politički cilj koji bismo isključili je konektivnost s obzirom na nisku razinu potpore u Austriji i Njemačkoj i s obzirom na nacionalna sredstva koja su na raspolaganju za prometnu infrastrukturu, za e, širokopojasni internet i slično, mislimo da da taj e, politički cilj ne bi trebao biti uključen, to je politički cilj broj 3, a za sve druge države članice predlažemo da postoje prioriteti koji se trebaju rješavati kroz kohezijsku politiku u svih pet e, područja, dakle u svih pet političkih ciljeva. Ono što želim naglasiti jest što kako mi vidimo taj aneks D, odnosno prilog D? Po našem mišljenju on definira početne pozicije, početno stajalište komisije prije pokretanja bilateralnih pregovora sa državama članicama vezano uz njihove buduće sporazume o partnerstvu e, i e, programe. Dakle, to nije iscrpan popis, nije sveobuhvatan, a kao što vidite nije niti kvantificiran. Dakle, mi tu ne kažemo Njemačkoj vi trebate toliko milijuna iz sredstava koje vam budu dodijeljena utrošiti u ovaj ili onaj politički cilj. Ne, mi ovdje samo govorimo o razini E, sredstava i našem prijedlogu vezanom uz pojedine političke ciljeve. Smatramo da je ovo dobar temelj za ono što će po našem mišljenju biti veoma otvoren, plodonosan dijalog sa državama članicama o tome kako će u budućnosti njihovi programi izgledati. i dopustite da na kraju kažem kako mi vidimo naredne korake. No možda prije toga još da naglasim da jedna stvar koju ne želimo postići ovime jest da zakonodavca stavimo pred svršen čin. Ne, Naravno, ovime mi ni na koji način ne utječemo na zakonodavni proces. Dakle, parlament i vijeće moraju postići sporazumi vezano uz pojedinosti uredbe o zajedničkim odredbama, vezano uz uredbe o kohezijskom fondu i e, Europskom fondu za regionalni razvoj. Dakle, sva e, podrobna pravila koja parlament i vijeće usuglase, na kraju će se naravno uzeti u obzir tijekom bilateralnih pregovora kako bi se finalizirali operativni programi sa pojedinim državama članicama. No, za sada naravno moramo nešto pretpostaviti i Naša početna pretpostavka je prijedlog komisije kada je riječ o tematskoj koncentraciji i kada je riječ o prihvatljivosti pojedinih e, vrsta troškova. Kada je riječ o narednim koracima, trenutačno se nalazim, trenutačno obilazimo glavne gradove država članica i ondje predstavljamo i izvješća o pojedinim e, zemljama i e, konkretni prilog četiri za pojedinu zemlju. Već sam imao priliku sudjelovati na takvim događanjima u Pragu i u Varšavi i moram reći da mi je iznimno drago e, kakav smo odgovor e, ondje dobili od zainteresiranih strana, od dionika, a također bio sam veoma zadovoljan razinom spremnosti e, njihovih predstavnika da se odmah krene sa bilateralnim razgovorima. Dakle, mi organiziramo ta događanja, mi odlučujemo koga ćemo pozvati, a mi smo pozvali sve e, mjerodavne e, partnere povrh predstavnika vlade i to nam je omogućilo odlične prve razmjene mišljenja. Kako bi se države članice mogle usredotočiti, odnosno kako bismo ih mi mogli popratiti, mi ćemo od njih zatražiti da nam uskoro podastru svoje planove kako bismo vidjeli što točno planiraju učiniti, u kojim fazama, a u svrhu formalnog donošenja operativnih programa do kraja sljedeće godine kako ne bi ponovno došlo do kašnjenja i e, predlažemo državama članicama da nam do sredine ove godine podastru te svoje planove. Evo, spomenula sam Varšavu. Varšava je već imala takav plan spreman, imaju vremenski raspored, e, kalendar zbivanja kako bi se operativni plan donio do kraja sljedeće godine. Što se tiče procesa europskog semestra, kao što znate, taj proces još nije gotov, još uvijek nismo e, objavili e, preporuke po pojedinim zemljama, komisija će to učiniti 5. lipnja e, i Ponovno tu imamo jednu novost kad je riječ o povezanosti s kohezijskom politikom. Mi radimo i na izraža i na e, pripremanju preporuka po pojedinim ulaganjima za pojedine zemlje, dakle po pojedinim investicijama E, no, to je nešto što se može jednostavno pripremiti na temelju izvješća e, po pojedinim zemljama. Preporuke vezane uz ulaganja također se neće usredotočiti samo na kohezijsku politiku, već će biti riječ o sveukupnim e, potrebama svake države članice za ulaganjima. Mislim da sam možda malo i predugo e, govorio, a rado bih e, imao, odgovorio na vaša pitanja i komentare. Hvala. Hvala lijepa. Bilo je jako zanimljivo. Čini se da imate jasan plan. Jutro smo razgovarali o našim planovima u parlamentu. A sada ćemo vjerojatno imati pitanja i za vas. Počinjemo s koordinatorima. Gospodin Van Istovroj. Hvala. Hvala na ovoj prilici. Između ova dva zakonodavna perioda dobro je izvršiti neki pregled stanja stvari. Imam nekoliko pitanja. Spominjali ste semestar Također smo se složili ovdje u ovom odboru vezano za programe strukturnim reformama, to je povezano s mnogim promjenama. Da li možete nešto reći o poveznici onome onoga što ste govorili o semestru i provedbi e, programa strukturnih reformi? Oko 70% ovih preporuka su povezane sa kohezijskom politikom. I zanima me nešto o tome jer tu je velik iznos novca, oko 25 milijardi u sljedećem razdoblju za strukturne reforme. Dakle, gdje smo? Jesmo li na istoj strani ili na različitim stranama? Druga stvar, e, uspješnost 25 e, milijardi, niste ništa o tome rekli. Ja uvijek želim čuti nešto o tome. Tu se radi o više od 20 milijardi dakle, eura. Zanima me i to, možda je ovo moje zadnje javljanje za riječ ovdje, ali zanima me odgovor. Zatim, ono što ste rekli već sada, znači da uzimate novac iz ovog razdoblja za sljedeći. Jer ako to kažete neto uplatiteljima, oni će reći pa zašto ulagati novi novac ako imamo nepotrošen novac. Dakle, to je zadnje što trebate reći u zadnjem trenutku kada se donese zaključci, ali ne sada. Jer ako nizozemski ministar financija ovo čuje, reći će pošaljite mi cvijeće. A zadnje tiče se nečega što smo već e, razgovarali, a to je potpuno u rukama parlamenta. Dakle, to su pilot projekti i pripremne aktivnosti. Nešto smo tu mogli činiti u prošlosti vezano za globalnu sradnju koheziju. Imamo posebne projekte koji smo pokrenuli u parlamentu, u, u nekim dijelovima svijeta. Možda možete pomoći i tajništvu i nama s informacijama o tim stvarima koje dobro funkcioniraju, dakle da ne moramo čekati da dobijemo odluku komisije prije kraja razdoblja, dakle možda vi možete pogledati to, ali hvala na suradnji, hvala što ste danas ovdje došli jer najvažnija tema je ta ogromna količina novca što imamo u ERDF-u, i kohetska politika je još uvijek e, ogroman dio naših ciljeva u Uniji. Također kretanje populacije ide prema tim bogatim državama. Tu se radi i o pitanju ruralnih i urbanih područja. Dakle, naravno, važno je ono što vi činite i što mi činimo i hvala na vašem trudu i što ste danas ovdje i mi često razmišljamo o vama. Hvala. Hvala, gospođa Krel. Hvala, ne znam što je značila ova zadnja rečenica, ali možemo o tome popričati uz čašu vina. Hvala gospodinu Lemetru na jako zanimljivoj prezentaciji. Imam pitanje koje se tiče vašeg rasporeda. Mislim da ste vrlo optimistični. Drago mi je što ste već počeli razgovarati s partnerima i s pripremama, ali imam zaista sumnje vezano za to da li ćete ostvariti svoje optimistične planove. Jer kao što svi znamo, vijeće je odlučilo 50% cijele kohezijske politike imati u pregovorima za VFO. I što smo svi čuli, Njemačka razmišlja njihovo predsjedništvo razmišlja o tim rezultatima za drugu polovicu 2020. I ako tek tada odlučimo o tih 50% kohezijske politike, ne vidim kako će to sve dobro svršiti, jer siguran sam da imamo do 31.12.2020. da ćemo imati završni rezultat, to smo imali i prošli put, ali to znači da će sve kasniti Mislite li da postoji šansa da se s programiranjem započne prije nego što bude finalizirana uredba CPR? Jer ne znam kako će stvari teći, možda vi nešto više znate o tome od mene i bit će mi zanimljivo čuti što vi mislite. Ne, ja nikad ne znam ništa. Pa, to je zato što se vi bavite kampanjom za izbore, zato ne znate ništa. Ovo je jedna šala od prije, oprostite. Gospodin Van Miltenburg, izvolite. Hvala. Hvala gospodinu Lemetru na jasnoj prezentaciji. Hvala na vašem pozivu za više financijske discipline kod država članica. I mislim da se vi zalažete i za pravilo M plus 2 koje ja podržavam da se ponovno uvede, ali nažalost ne možemo dobiti uvijek sve što želimo. Drago mi je i što su počele pripreme za novo razdoblje programiranja ne možemo prerano nikad početi, ali naravno svi ovisimo o napretku u pregovorima vezano za različite e, zakonodavne dosije. Nažalost, dijelim zabrinutost nekih kolega da nismo dovoljno napredovali pod rumunskim predsjedništvom, ali zato niste vi krivi. Tako da moramo kasnije ubrzati kada bude izabran novi parlament, a to će ovisiti o novim kolegama u ovom odboru. Imam nekoliko pitanja jer smo imali dosta kontroverznih pitanja na raspravi ovdje u odboru regije. Jedno od njih je alokacija kohezijskog fonda na mrežu TNT i instrument za povezivanje Europe. Moje pitanje je kako je funkcionirala suradnja tijekom zadnjih godina s vašim kolegama iz glavne uprave MUVI? Smatrate li kao i ja da je uspješno bilo što smo tijekom zadnjih godina apsorbirali sav novac, novac iz CEFA koji je bio prebačen iz kohezijskog fonda u projekte za transport. Koje je mišljenje e, vaše? Da li trebamo s time nastaviti? Da li imamo neke zamjerke tom programu? Dakle, zanima me vaš e, odgovor na to. Što se tiče drugog kontroverznog pitanja, napravili ste u RDF-u popis u uredbi e, neprihvatljivih aktivnosti. Sljedeći tjedan imamo raspravu i ja ću se zalagati da se zadrži linija komisije i da se držimo tih neprihvatljivih aktivnosti. Ali o tome se vode rasprave. Treba li, na primjer, zabraniti financiranje za ulaganja u aktivnosti vezanih za fosilna goriva, infrastrukture zračnih luka ili vozni park za željeznički prijevod. Pokušam naći argumente za i protiv, pa možete li još jednom objasniti našim kolegama koja je bila logika iza toga da komisija bude stroža nego u trenutnom razdoblju što se tiče neprihvatljivih aktivnosti. Zatim zadnje, ali ne manje važno, u svibnju 2016. pokrenuta je urban agenda sa različitim tematskim partnerstvima. Mislim da smo sada u trenutku gdje možemo izvršiti pregled svih izvješća koje smo dobili iz tih tematskih partnerstva vezano za bolji pristup financiranju EU-a, bolji pristup znanju i bolje upravljanje. Moje pitanje je kako E, je ovaj parlament sudjelovao u tim aktivnostima i kako je informiran o tim aktivnostima, tim tematskim partnerstvima. Hoćete li pripremiti izvješća, kako ćete obavijestiti ovaj parlament o tome koji se zalagao za urbanu agendu, jer mislim da trebamo izvršiti taj pregled stanja stvari, pogotovo što se tiče boljeg upravljanja zbog naše uloge kao suzakonodavca. Dakle, to je bilo moje zadnje pitanje. Hvala lijepa i sve najbolje u pripremama za budućnost nakon 2020. A to će biti budućnost bez mojeg prisustva u odboru regiji. Tako da dijelim e, neke, neka mišljenja Lamberta van Nistelroja i želim vam sve najbolje. Hvala. Hvala. Stalno razmišljamo o kampanji tko će biti ovdje u idućem sazivu, tko neće ali to je normalno i uobičajeno u našim zadnjim sastancima. Gospodina Maletić, izvolite. Hvala. I hvala na prezentaciji gospodine Lametro. Usporedili ste stanje stvari sa plaćanjima u razdoblju od 2014. E, do 2020. 2007. do 2013. Rekli ste da su rezultati za 2007. do 2013. dobri, ali ja ne vidim ništa dobro jer 20 ili do 25 e, na kraju pete godine provedbe imali smo loše rezultate. Mi stalno ponavljamo iste stvari, da imamo kašnjenja u provedbi kohezijske politike, da trebamo više učiniti. Čak i ovdje u parlamentu počeli smo 2015. dakle odmah na početku novog razdoblja tražiti od komisije da ubrza provedbu kohezijske politike u državama članicama. A u to vrijeme povjerenik je dolazio ovdje i predstavljao mjere za drugo razdoblje. Dakle, svaki put kada počnemo s novim razdobljem, još uvijek radimo na starome. I tako mislim da dolazi do tih e, kašljenja u provedbi novog razdoblja pa me zanima što ćemo sada učiniti kako ne bismo ponavljali iste pogreške u istom u novom razdoblju. Dakle, kao što ste rekli, jedna mjera je da programiranje počne što je prije moguće, ali kao što je gospođa Krell pitala kako to učiniti kada su pregovori o uredbi CPR tek u ovoj fazi, nemamo još nikakvih zaključaka o tome. U vašem planu rekli ste do kraja lipnja očekujete da budu predani ciljni datumi za partnerske sporazume i programe. Dakle, kad sam vidjela u prezentaciji dok, taj datum do kraja lipnja, mislila sam eh, da odmah želite primiti prve nacrte partnerskih sporazuma za sljedeće razdoblje, jer to bi bilo izvrsno dakle, da to primite sada da pogurate države članice da razmišljaju o pripremama za projekte, partnerskim sporazumima i projektima jer već 2020. oni moraju početi s pripremama, a 2021. očekujemo već e, provedbu projekata na terenu. Ako ne želimo opet zapasti u iste poteškoće kao što smo imali prije. Dakle, morate ubrzati sve. A ovo što ste vi predstavili i ovi rokovi, su prekasni. Ali ja razumijem da nemamo još e, suglasje vezano za CPR uredbu, ali kao što ste rekli, imamo neke zajedničke prioritete i znamo da neke projekte koji moraju početi i znamo gdje moramo projekte pripremati. Dakle, zašto ne pokušati pogurati države članice da počnu raditi na pripremi projekata odmah, a da ne čekamo 2020. Hvala. Dakle, mislim da su to bila sva pitanja. Izvolite. Hvala. Dakle, četiri intervencije, ali mnogo komentara i pitanja. Moram reći da mi je drago što vidim ovakvu posebnu atmosferu danas u prostoriji. Bilo bi dobro da to potraje i do sljedećeg, i u sljedećem sazivu parlamenta. To bi nam još poboljšalo e, razmjene mišljenja. Gospodin Van Nistelroj, potpuno ste u pravu što ukazujete na ovaj program podrške reformama koji smo predložili, to je novi alat za Europsku uniju da stimulira strukturne reforme pravovremene u državama članicama. morali smo svi skupa priznati da ova dinamika reformi nije dostatna u Europskoj uniji. I zato smo smatrali da moramo uvesti neke dodatne pozitivne poticaje, ne sankcije, već poticaje e, državama članicama da ozbiljno shvate ove preporuke za države i da djeluju u pitanju njih. Velika razlika koju bih ja napravio vezano za podjelu rada između programa za podršku reformama s jedne strane i kohezijske politike u budućnosti kakvom je mi zamišljamo s druge strane je da program podrške reformama se ne radi o specifičnim ulaganjima. Kao što znate, mnoge od reformi tiču se zakonodavstva, a ne trošenja novca i postojeće i financijski poticaj za jednostavno izmjenu pravilnika u državama članicama, dakle u pravila koje se tiču tržišta rada i slično, a to je nešto što ni danas ni sutra ne može učiniti kohezijska politika, jer kohezijska politika tiče se ulaganja u fizički i ljudski kapital – dakle vrlo konkretna i povezane sa specifičnim troškovima i specifičnim outputima koji se proizvode time. Dakle, preuzet ću vašu metaforu i reći, to su dvije različite strane novčića kao što smo ih zamislili dakle istog novčića, a taj jedan novčić su sve one mjere koje pomažu Europi da se dinami, više dinamično razvija i sa strane gospodarstva i sa socijalne strane. Imam još jedan komentar možda vezano uz to. Kao što znate, u ovom razdoblju imamo mogućnost pod ESF-om eh, pružati podršku pod ciljem 11 eh, reformama javne uprave. Dakle, to je tip reforme koji u budućnosti neće biti moguće financirati pod eh, kohezijskom politikom, već pod programom podrške reformama. Drugo, istina nisam spomenuo ove pričuve za uspješnost i što se radi po tom pitanju, to je zadatak koji imamo ove godine. Dobit ćemo podatke od država članica na kraju lipnja ove godine kroz njihova godišnja izvješća o provedbi i u tim izvješćima Države će reći kakav je bio ishod vezano za različite pokazatelje uspješnosti na kraju 2018. Nemamo još pune informacije o tome, ali imamo neke elemente. Međutim, još uvijek nemamo punu sliku. Ono što ja pretpostavljam je da ćemo vjerojatno imati neke nedostatke, znači da se ciljevi nisu postigli ili da se postiglo 80% ciljeva za oko jednu trećinu takozvanih okvira uspješnosti, što implicira da bismo oduzimali te pričuve za uspješnost od nekih prioriteta koje bismo onda prebacili u neke uspješnije prioritete i onda će se izabrati i odlučiti o tome zajedno s državama članicama. Dakle, zato će biti potrebne promjene programa kada budemo sve, imali sve informacije. Imamo jako kratke rokove za to u komisiji, ali to je jako mehanički proces. Znamo ciljeve, oni su kvantitativni i vidimo gdje su gdje su ciljevi ispunjeni ili gdje nisu. Ako to nije slučaj, pravila su jasna. Morate uzeti tih 6% i prebaciti tih 6% drugdje. Ne želim nagađati hoćemo li na kraju biti zadovoljni s ishodom tog procesa ili ne. Ali, ono što je jasno je to da to neće uključiti mnogo strateškog razmišljanja. To će biti jednostavno mjerenje temeljeno na načinu na koji smo mi definirali ciljeve, a mnogi od tih ciljeva su financijski ciljevi, dakle da li ste dovoljno brzo potrošili sredstva u nekom polju. Dakle, možda dođemo u situaciju gdje nismo uvijek zadovoljni gdje neka područja nisu imala koristi od tih e, pričuva za uspješnost. Mogu zamisliti da ćemo imati slučajeve gdje ćemo oduzimati novac od održivog razvoja, borbe protiv klimatskih promjena i slično. Ne želim previše nagađati, ali moguće je da budemo imali takvih slučajeva. Dakle, kada uzmemo novac odatle i preusmjerimo ga u projekte za ceste, moglo bi se dogoditi i vidimo kakve ćemo imati dileme. Ima li kakvu parlament ulogu tu ili hoće li to biti otvoren proces ili zatvoren? Pa mi svakako želimo u potpunosti informirati parlament o rezultatima, ali naravno mehanički Dakle, to je takav proces gdje nemate prostora razmatrati jeste li postigli ciljeve ili niste. Jedini element gdje će se moći donositi odluke je taj gdje usmjeriti novac. Dakle, odakle uzimate novac, to se odlučuje automatski. Ali gdje se onda taj novac dodjeljuje, dakle u ona uspješna područja, e tu se može odabrati Dakle, kad govorimo o izmjenama operativnih programa, to će se vršiti na uobičajeni način u državama članicama. Dakle, one će davati prijedlog komisiji i onda će komisija odlučiti je li taj prijedlog opravdan. Dakle, spomenući što smo predložili za budućnost, to je nešto drugo. Dakle, kako će funkcionirati pričuve za uspješnost, kako on funkcionira, kako to funkcionira sada ima utjecaj na to kako će to izgledati u budućnosti. Za budućnost imamo nešto inteligentnije kroz e, reviziju na sredini razdoblja i pristup E plus 2. Tu, dajete, tu će biti prostora, dakle, odlukama o novim prioritetima i to se neće povezivati sa jednim potpuno mehaniziranim e, automatskim postupkom procjene. Drago mi je što ste spomenuli interese ministara financija, jer vidim da nisam bio dovoljno jasan onome što sam rekao. Ja sam govorio o tome da treba osigurati da u budućnosti nemamo fenomen da odjednom ulaganja pod kohezijom opadnu godinu ili dvije dana sve dok novo razdoblje ne uzme zamaha. I naglasio sam da smo predložili novo fleksibilnije pravilo kojim bi se dozvolilo projektima koji su počeli pod jednim razdobljem da se nastave financijski i u praksi u sljedećem razdoblju. Ali još uvijek naravno sav novac predviđen za razdoblje 14. do 20. mora biti potrošen u sklopu tog programskog razdoblja, neće se prebacivati u budućnost. Dakle, mi želimo brže trošiti sredstva u budućnosti. i to bi pomoglo boljoj realizaciji novog razdoblja jer imamo projekte koji su u tijeku, koji su u provedbi i za koje se već može dobiti nadoknada sredstava vrlo rano u početku novog razdoblja. Dakle, time će se izgledati stvari. Dok do sada ovo načelo da se projekt može prebaciti u sljedeće razdoblje, to je bilo vrlo rijetka iznimka a sada će to biti e, prirodnije. A mislimo da je to u općem interesu toga da imamo e, lakše aktivnosti u smislu ulaganja. Mislim da se to tiče i komentara gospođe Maletić. Slažem se s vama 2007. do 2013. tu se me nemamo ničim hvaliti, 25% je tu bilo, ali samo kažem da je to bilo bolje nego gdje smo sad danas. I to je bilo usprkos krizi koja je imala jako snažan učinak eh, usporavanja javnih ulaganja u državama članicama. Spomenuli ste 2015. i činjenicu da smo 2015. svi bili usredotočeni na završetak e, ovog razdoblja 2007. do 2013. Pa slažem se. Što je bila naša obsesija? Pa da izbjegnemo na kraju razdoblja velike gubitke sredstava iz kohezijske politike, da bismo milijarde i milijarde imali koje nisu iskorištene. te točke gledišta mislim da je bilo važno tada uložiti trud jer su rizici bili značajni, a i rezultati su bili ohrabrujući. Jer na kraju razdoblje 2007. do 2013 će imati više od 99% iskorištenost e, svih e, dostupnih sredstava. Dakle, na kraju ćemo imati vrlo malo neiskorištenih sredstava za to područje, razdoblje. Ali slažem se s vama da trebamo razmišljati o budućnosti, a ne uvijek gledati u prošlost. I nadam se da u ovom razdoblju imamo N plus 3 sve do kraja, dakle više vremena nego što smo ikad imali. Nadam se da nećemo na kraju imati te probleme sa iskorištenosti sredstava. Zato se od sada rezolutno okrećemo ka budućnosti i to je točno svrha ovoga što sam predstavio. Dakle, da već sada, mnogo ranije nego prije imamo stajalište komisije vizavi pojedine, pojedinih država članica, dakle koji su prioriteti i da poguramo države članice da odmah počnu razmišljati o tome kako žele iskoristiti sljedećih 18 do 21 mjesec do kraja 2020. i želimo da naš zajednički cilj bude da budemo spremni usvojiti partnerske sporazume i operativne programe odmah na početku 2020. ili odmah na početku nadolazećeg razdoblja. Ali naravno, mi ne možemo diktirati državama članicama kojom brzinom će oni raditi. I stoga u ovom trenutku tražimo od njih kalendar, dakle koji će uključiti kao prvo ciljni datum kada države članice misle da će biti u mogućnosti podijeliti s nama prvi nacrt partnerskog sporazuma i operativnih programa. Dakle, to je ključni element ovog hodograma. I nadamo se da će države članice odrediti taj datum što ranije, naravno ove godine, dakle do rujna ili listopada, da će reći da mogu imati prvi nacrt e, tih e, dokumenata kako bi mogli početi konkretno razgovarati. Pitali ste koje još mjere poduzimamo kako bismo poboljšali šansu da sljedeće razdoblje počne dinamičnije. Osim ovoga što sam rekao također, guramo države članice, potičemo ih da se fokusiraju na svoje slabosti u administrativnim kapacitetima jer upravne strukture bit će iste za sljedeće razdoblje i onda oni znaju u koje administrativne strukture moraju uložiti, gdje su im slabosti. I mi već sada predlažemo da se fokusiraju na to. Mi ćemo tu pružiti pomoć. Imamo i OECD kako bismo imali jasnu strategiju o tome kako poboljšati administrativne kapacitete tamo gdje je to potrebno prije početka razdoblja. I s tim radom počet ćemo tijekom narednih mjeseci. Preći ću sada na nešto što mi se čini vrlo legitimnim pitanjem o ambicijama i optimizmu o kojem je govorila gospođa Krell. Slažem se da je ovo idealan raspored. Ne mislim da bismo mogli imati veće ambicije od ovih koje imamo. I da, točno je da će u konačnici uspjeh ovakvog pristupa ovisiti o dvije činjenice. S jedne strane, ovisit će o državama članicama pojedinačno i u kojoj mjeri i e, one imaju te iste ambicije i u kojoj mjeri će se organizirati kako bi ispunili te ambicije. To ćemo vidjeti u okviru samih programa. Drugi pak e, čimbenik je onaj e, koji je vezan za raspored iznalaženja sporazuma za višegodišnji financijski okvir, kao što ste vrlo ispravno ukazali. A e, sam e, sporazum oko temelja e, VFO-a mogao bi se postići vrlo kasno. Moguće je dakle da kasnimo i sa samim VFO-om. Mislim ipak da je zaista moguće nastaviti s napretkom putem bilateralnih rasprava o zakonodavstvima od kohezijskog fonda, SF+, EDF-u, Dakle, o svemu tome i to e, da se može nastaviti raspravljati paralelno s pregovorima o VFO-u. Ako se ne varam, vijeće i parlament su se upravo dogovorili oko Invest EU. Što samo pokazuje da se možete složiti oko mnogo čega, a da pritom ne čekate da se donese višegodišnji financijski okvir. Istovremeno znamo naročito kad se radi o kohezijskim politikama, da se na vijeću raspravljalo o određenim pitanjima isključivo u okviru rasprava o VFO-u. Ali prvi politički trajalozi koji su održani pokazali su da se puno može napraviti s nekim detaljnim odredbama da barem budemo spremni za konačni sporazum oko zakonodavnih odredbi jako brzo, jako malo vremena nakon usvajanja VFO-a. Ono što je također sigurno da se neće moći formalno odobriti partnerske sporazume sve dok se ovi e, zakoni ne usvoje ali ne mislim da se moramo sada ograničiti, moramo ograničiti naše ambicije. Jednostavno, moramo najbolje iskoristiti ovo vrijeme koje imamo i za napredovanje paralelno. I sasvim je jasno da se moramo temeljiti pritom na određenim hipotezama. Jasno je da se nećemo moći dogovoriti s državama članicama o točnim brojkama, budući sve dok se VFO ne usvoji nećemo znati e, koliko će biti nacionalna izdvajanja. A isto tako ne znamo kako će biti razine koncentracije. Također je nepoznanica kakvi će biti ciljevi, odnosno definicije svakog od političkih ciljeva i što će sve u to ući. Nepoznanica je također koji će se izdvajanja, odnosno troškovi iz toga izuzeti. Prema tome, treba će određeno nijansiranje kako bi se odredili detalji operativnog financiranja. Međutim, sasvim iskreno mislim da bude li se do onda kvalitetno raspravljalo o sveukupnoj strategiji država članica o budućem kohezijskoj potrošnji, o velikim prioritetima i budu li se dale naznake o tome e, kako bi trebalo biti raspoređena financijska sredstva za pojedine e, programe i prioritete, da ćemo se tada moći to brzo realizirati nakon osvajanja VFO-a. Dopustite mi da kažem par riječi. Prije svega ne vjerujem u ovo, ali u svakom slučaju kako Možete reći da bi države članice mogle donijeti prijedlog za partnerski sporazum kad države, 13 država članica se ne slaže uopće ni s time da postignu partnerski sporazum. I to je pitanje gdje se nije uspio postići kompromis. Parlament i komisija traže da svaka država članica ima partnerski sporazum, međutim Polovina država je za to. li već od te e, velike nepoznanice, e, a ne možemo to riješiti do listopada, studenog ili čak i kasnije, zaista e, ne vidim kako se može biti optimist, ali naravno čekamo da države članice se izjasne po tom pitanju. Jako mi je drago da ste spomenuli upravo ovo. Slažem se da će to biti test, lakmus test. Jesu li misle li države članice ozbiljno ili ne misle? Prije svega ne mislim da 13 država članica odbija partnerske sporazume. To je samo izuzeće koje je smislilo vijeće i rekli su da bi to moglo biti za e, njih korisno, ali sve te države nisu protiv partnerskih sporazuma ili barem e, dijela e, sveukupne strategije. Zašto kažem da će to zapravo biti test? Jer ono što je jasno, da ako od strane komisije mi smatramo, ako nam države članice ne mogu reći, ne žele reći kakve imaju očekivanja za buduću kohezijsku politiku, onda diskusije neće biti. Jer nećemo početi raspravu na temelju <clears throat> napola napravljenih operacijskih programa. Prvo želimo čuti mišljenja država članica. Što ne znači da će u konačnici to značiti e, da se stvara samostalni partnerski sporazum ali nadam se zaista da će države članice ovome pristupiti praktično i da će vidjeti da je u njihovom interesu da najprije razmotre strategiju i da rasprave s nama, a ne da se odmah počnu baviti pojedinostima. Za neke države članice one žele odmah e, reći koje projekte žele e, da da se podrži, ali neću reći koje su države članice. Dakle, nisam ja takav pesimist jer računam na to da će države članice ipak shvatiti da moramo raspravljati o sadržaju koji je predložen za partnerske sporazume. Inače, ovakve bilateralne rasprave neće napredovati. Gospodin van Miltenburg je ispravno shvatio da sam implicite i tekako tražio da se vrati na N plus 2. Međutim, želim također naglasiti da smo mi predložili da se postepeno vrati na N plus 2. Dakle, ne je brutalno, što ne bi dalo dobre rezultate. E, i dalje imamo isti cilj, dakle da se u konačnici do kraja sljedećeg razdoblja vratimo na sustav N plus 2. Međutim, kako ćemo točno se vratiti na N plus 2 je nešto o čemu se može raspravljati. Što se tiče transfera e, instituta, e, instrumenta za povezivanje Europe, želite dakle da vam otvoreno odgovorim. Baš kao i za sve ostalo, pretpostavljam. Dakle, pokušat ću vam što iskrenije odgovoriti. Prijedlog komisije kojim se traži da dođe do reprodukcije ovih transfera koji smo imali za ovo razdoblje. Dakle, to je jasna naznaka da smatramo da se radilo o nečem što je bilo dobro, dakle pozitivni mehanizam koji će uroditi pozitivnim rezultatima. Ja vam kažem dakle, da koji će dati pozitivne rezultate. Međutim, danas zaista ne možemo biti u potpunosti sigurni hoće li omotnice država članica koje su prebačene Hoće li se dakle one u potpunosti poštovati u svakoj državi članici? Dakle, za neke će to možda biti pozitivno, dok će za druge to biti gubitak. Sve to treba još razmotriti u budućnosti i to ovisno o konkretnoj provedbi izabranih projekata. Mi od smatramo da je to dio pravila igre. Uvijek smo rekli da će se nacionalne omotnice štititi samo za prve četiri godine sadašnjeg VFO-a. Dakle, djelomična redistribucija za nas ne bi bila niti problematična, niti bi to bio znak neuspjeha suradnja među različitim službama komisije je na tu tema bila jako dobra, a zaista smo uvjereni da ćemo postići na kraju u značajnoj mjeri poštivanje nacionalnih omotnica, to je prvo i drugo, ispravnu primjenu, e, odnosno provedbu izabranih projekata. Što se tiče aktivnosti koje ne uvodovoljavaju kriterijima da uđu u to, još jedno pitanje na koje e, vam zahvaljujem. Iskreno govoreći, nismo baš zadovoljni smjernicama koje daje vaš izvjestitelj po ovom pitanju i zaista smo zabrinuti. Smatramo da pristup izvjestitelja ne gleda u budućnost nego u prošlost. Previše je konzervativan i dopušta previše stvari kad e, se govori o novcu iz Europske unije i zašto se taj novac mora koristiti. Vi e, kažete da bi e, područje broj četiri se trebalo ponovno ulaziti u kriterije. A <clears throat> imam još jedan razlog iz kojeg moram reći zašto nas jako brine smjer e, na koju ukazuje parlament. Čak bi u budućnosti i e, zbrinjavanje otpada na kopnu e, moglo ući e, u kriterije za takvo financiranje. Zapravo pitanje je želimo da naša kohezijska politika bude zaista u potpunosti u skladu s vitalnim temeljnim strategijama koje izrađujemo. Ja mislim da postoje dvije strategije. Prvo, ne želimo izgubiti u e, bitci za e, tehnologiju i e, za budućnost, dakle i inovacije, dakle pametna Europa. A drugo, mi želimo i ekološki dobre projekte, dakle recikliranje, nekorištenje plastike, borba protiv klimatskih promjena i tako dalje. Kao što znate, sada je financijska politika e, Sada je financijski gledano kohezijska politika pod pritiskom. Vidjet ćemo što će na kraju dati VFO. Ali mislim da u tom kontekstu moramo jako dobro razmotriti za što ćemo trošiti novac iz kohezijske politike treba imati dostup ambicije, ali mislim da se jako dostupno, dosljedno treba postupati s temeljnim prioritetima Europske unije. Mi smo sada selektivniji nego li što smo bili u prošlosti. Iz tog razloga se i dalje držimo našeg prijedloga da ne bismo trebali financirati tehnologije fosilnih goriva, zatim vozni park kojem ste vi govorili, pa regionalne zračne luke, odlagališta otpada i tako dalje. Mislim da je to zaista jedan od temeljnih aspekata rasprave koja je pred nama jer će u velikoj mjeri to određivati ugled koji će imati kohezijska politika u budućnosti. Jedan komentar, vi ste govorili o Europskom fondu za regionalni razvoj. E, govorili ste e, da mm, ako to e, spojite s kohezijskim fondom, onda može doti dobre rezultate i e, dugoročno, dakle gledano, da, nešto tako napraviti, to, zato treba vremena. Jeste li vi ti koji e, podržavate takav pristup? Vi ste spomenuli otpad e, koji je naravno važna tema. Ako kombinirate RDF i E, dakle i regionalni fond i kohezijski fond, vi želite u potpunosti biti u jednom novom svijetu, ali u zemljama koje pokriva kohezijska politika e, morate riješiti jako e, jako ozbiljne stvari. Recimo da cement se ne izljeva iz odlagališta. Dakle, ja se nadam da će se postići kompromis na tu temu i da će se usvojiti sljedeći tjedan. Dopustite mi da dovedem u pitanje ovu vašu izjavu da u istu uredbu treba staviti kohezijski fond i fond za regionalni razvoj. Ja mislim da to nije problem. E, stvar oko koje se ovdje vrti su e, političke odluke i izbor koji se napravi. Ona izdvajanja koja se mogu načiniti u okviru kohezijskog fonda moguća su i u okviru fonda za regionalni razvoj. Dakle, ne mislim da je tu srž problema. Srž problema je u tome e, kako se definiraju e, projekti iz područja okoliša i koje od njih, e, za koje od njih želite izdvojiti sredstvo. Mislim da naša polaznišna točka treba biti da ne zaboravimo koje smo si ciljevi zacrtali a to je da do 2025. godine, evo možemo opet govoriti o otpadu, do 2025. godine morali bismo imati samo 10% preostalog otpada koji se može staviti e, na kopne odlagališta. A danas smo jako, jako daleko od toga. A što se tiče odlagališta koje imamo, one su vrlo nesrazmjerna u odnosu na to. Dakle, dopustiti da se na takva odlagališta izdvoji novac, mislim da jednostavno nije dosljedno jer mi želimo smanjiti e, broj takvih odlagališta. Kao što stoji u našim ciljevima. To je također jedna od točaka na koje su osjetljive države članice to je spaljivanje otpada. Neke države e, članice bi htjele da u sljedećem razdoblju odobrimo spaljivanje otpada, ali e, naši ciljevi za recikliranje u razdoblju 2030. do 2035. To bi značilo da je u usporedbi s današnjom situacijom bismo imali puno previše palionica smeća. E, je li dakle opravdano da se europski novac troši za proširenje kapaciteta palionica smeća? Neću više danas govoriti o ovome jer to je sasvim sigurno pitanje koje je osjetljivo za sve strane i morat ćemo u konačnici naći razuman kompromis. Vama kao odboru regiji, e, e, znam da neki od vas nećete e, biti ovdje u sljedećem sazivu, gospodine Van Miltenburg, međutim, drago mi je bilo da vam kažem nešto o E, urbanoj agenti i o tematskim aktivnostima koji su za to vezane. Pa bi bilo dobro da nađemo e, dobar trenutak za to, e, nadam se još tijekom ove godine. I nadam se da sam ovim, a ne, mogu bih gospodinu Van Misteloju također reći nešto o pripremim akcijama E, koje imamo vezane za ostatak svijeta. Kao što znate, u prikladnom trenutku rado ćemo vam reći kako mi smatramo da e, sada stojimo na tu temu. Hvala. Evo, vrlo kratko. E, cilj koji pokušavamo ostvariti do 2030. ili 2020. godine, ta kvota za recikliranje, to nije prvi puta da je cilj koji je postavljen nerealan. Njemačka je primjer za e, kružno gospodarstvo. Međutim, velik dio plastike, plastičnog otpada šalje se u Aziju. Kinezi su rekli da više ne žele da im šaljemo plastični otpad, a isto tako je izjavila i Malezija. Govorimo o mogućem tranzicijskom razdoblju. Što se tiče spaljivanja otpada, E, to ima, daje mogućnost dobre tehnologije jer kad se pali smeće, pali otpad, može se akumulirati e, energija. Neke države ne mogu e, takve pa, postrojenja izgraditi jer je to jako skupo i radi se vrlo naprednim tehnologijama. Međutim, morale bi barem imati mogućnost da koriste kohezijske ili regionalne fondove e, da bi to ostvarili. Jer e, a, to je možda mogućnost da se ovog problema riješi na srednji rok, a istovremeno da se proizvede više energije. E, toga smatram da ne trebate biti previše strogi, jer teško ćemo inače ostvariti neke ciljeve iz kružnog gospodarstva. Hvala lijepa. E, hoćete li E, vi još jednom reagirate ili kažete da se slažete? Slažem se da trebamo tražiti razumne kompromise, ali e, kada stvaramo takve kompromise, mislim da nikada ne smijemo zaboraviti ciljevi koji smo si sami postavili. Nisam ja taj koji trebam reći jesu li ti ciljevi realni ili ne za 2055. E, ja jednostavno uzimam u obzir što su mi rekli zakonodavci, a to su parlament i vijeće. A to su obveze koje su čvrsto preuzete, odnosno to su ciljevi za koje se čvrsto opredijelilo. Inače, e, slažem se sa e, nekim stvarima koje je gospodin sada rekao. Radi se o jako skupoj tehnologiji. Ne radi se o ulaganjima na pet ili deset godina. Radi se o nečemu što će dugo trajati i onda će možda postati jako neuspješno i jako, jako velikim e, operativnim troškovima. I onda države članice neće više moći održavati ta postrojenja i zadržati ih. A postaći e, ta ulaganja bilo je nešto e, što su e, za što su se zalagale baltičke zemlje. Pa zato mislim da trebamo tražiti određene poticaje i razmotriti kakve prekomjerne kapacitete stvaramo. Imamo danas dva ogrom, dvije ogromne palionice u baltičkim zemljama. Ako samo napola uzmemo za ozbiljno ciljeve recikliranja koje smo si postavili, ako uzmemo u obzir da te države članice demografski gledano e, imaju manji broj stanovnika, vjerojatno će imati i manje otpada. Dakle, dva, dva, o, dvije ogromne palionice, palionice će vjerojatno pokrivati puno, puno više nego li što će biti potreba za paljenjem otpada, za spaljivanjem otpada tri baltičke države. Trebamo li dakle graditi još jednu spalionicu otpada u e, baltičkim državama? I još jedna vrlo relevantna stvar za baltičke zemlje. One i kako kaskaju kad se tiče recikliranja. Cilj je 75%, a te zemlje imaju svega 25% za recikliranje. Kako ćemo podsjecaj napraviti ako damo novce za palionice otpada, jer je to najlakši način da se čovjek reći otpada. Dakle, moramo o tome raspraviti i naći način da postignemo kompromis. Hvala lijepa, hvala gospodine Lemeter, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava. Zaista je to bila dobra rasprava koja nam je trebala kao zaključak velikog broja rasprava o uredbi, o zajedničkim odredbama, o kohezijskom fondu, o fondu za Europskom fondu za regionalni razvoj. Hvala na vrlo optimističnom prirodu pogledu na planiranje za budućnost. Želim vam puno uspjeha u radu i mi ćemo mi smo ovdje došli do kraja današnjeg dnevnog reda. Imate li što po točkom razno? Nemate. Prema tome, sljedeći sastanak, koji će ujedno biti i posljednji sastanak ovom sazivu odbora regi. Dakle, na sljedeći sastanak održat će se 11. travnja i s početkom u 10. ujutro. Hvala prevoditeljima na vašem radu i ovim zaključujem i zatvaram današnji sastanak.